Proszę Państwa, temat. Najljepša hvala. No i sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Prezentacija predstavnika komisije iz opće uprave Agri o krizi u sektoru žitarica i drugim ratarskim sektorima. Istodobno su u tijeku različite rasprave na temu krize u mliječnom sektoru, u sektoru prerade mesa i u sektoru povrća. I danas dolazimo do sljedeće vrlo važne teme kojom su neke države članice iznimno teško pogođene, a to je ratarstvo, odnosno žetva e, Francuska, Njemačka, e, prinosi žetve su e, niži, lošije kvalitete i sve to ima posljedice po cijelo tržište ratarskih proizvoda u Europskoj uniji i shodno tome gospođa Maginis je e, izrazila želju na sastavku koordinatora da se govori o ratarskom sektoru i situaciji na tržištu tih proizvoda. Da vodimo raspravu na tu temu. I zato ću sada dati riječ gospodinu Korteu iz komisije. E, želim mu dobrodošlicu. Direktor Korte nam je dobro poznat. On će nam prikazati situaciju na tržištu radarskih proizvoda. Izvolite, direktor Korte, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući i zahvaljujem odboru na uvrštenju ove važne teme u dnevni red. E, pomno pratimo e, što se događa u našoj upravi Agri i ukratko ću vam pokušati objasniti na način na koji mi vidimo situaciju. Započet ću sa sta kako kažu francuzi. E, žetva 2016. E, godine je bila, prinosi bili mnogo niže od naših očekivanja u Europskoj uniji. I to se odnosi i na količinu, volumen proizvodnje i na kakvoću kakvoću proizvodnje. Samo ću vam iznijeti neke brojke. Naša procjene danas su da će žetva biti 294 milijuna tona što je 5% manje u odnosu na 2015. godinu i to je 3% manje u petogodišnjem prosjeku, od petogodišnjeg prosjeka. Kada vam iznosimo ove brojke, e, dovezat ću se sa dva dodatna komentara je kombinirana slika. Ove brojke se odnose na e, cijelu Europsku uniju, no kada imamo specifikaciju po usjevima i po državama članicama, e, rezultati su različiti i razlikuju se. Kada pogledamo države članice, Francuska je najteže, najteže pogođena i to ima veliki učinak na sveukupne brojke jer je Francuska E, država članica koja se proizvodi e, najviše meke pšenice i bila je izložena e, iznimno nepovoljnim vremenskim prilikama i visokoj incidenciji bolesti, pojave bolesti tijekom ciklusa rasta i te dvije pojave su rezultirane najnižim prinosima u Francuskoj, ove žetve u razdoblju od 30 godina, minus 24% u odnosu na 2015. godinu. To je za ukupnu proizvodnju žitarica. Ako pogledamo samo me, udio meke pšenice, tada imamo još veći postotak, 31% manje prinosa meke pšenice u Francuskoj u odnosu na prošlu godinu. U drugim državama članicama imamo sličnu situaciju i sada bih želio spomenuti Dansku, Estoniju, Cipar, Latviju, 20% niži prinosi u odnosu na 2015. No isto tako Belgija, Irska, Grčka i Litva. I ako pogledamo različite vrste usjeva Pšenica je najteže pogođena tim niskim prinosima, minus 11% u odnosu na 2015. a ječam minus 4%, a, a prinosi kukuruza su porasli u odnosu na 2015. plus 8%. Meka pšenica je e, nadaleko najvažniji usjev u Europskoj gotovo polovica ukupne proizvodnje se odnosi na meku pšenicu i stoga ovakve dramatične brojke. A sa kukuruzom i ječmom je situacija manje dramatična. Ovako loša situacija što u, u nizu država članica je zapravo suprotstavljena jako dobrim prinosima u drugim državama članicama. Na primjer, u e, jugoistočnoj Europi Prema našim posljednjim prognozama žetva je dobra, e, čak izvanredna, na primjer u Španjolskoj, e, Mađarskoj, Slovačkoj, 2016. godine žitarice će biti 20 do 25% prinosi viši u odnosu na 2015. I to objašnjava, ako pogledamo sveukupnu sliku u Europskoj uniji, a to je ono što mi moramo učiniti, jer imamo zajedničku poljoprivrednu politiku koja obuhvaća sve države članice, vidimo da je e, žetva samo e, neznatno manje u odnosu na petogodišnje razdoblje e, 3% manje od petogodišnjeg prosjeka, što je 300 milijuna tona, odnosno 5% manje u odnosu na 2015. godinu. Stoga mislimo da ove brojke uz visoke razine zaliha na početku e, tržišne godine upućuju na to da je tržište dalje uravnoteženo i možemo ga opskrbljivati iz postojećih zaliha. Imamo tu još jednu nijansu koju moramo spomenuti žeta 2016. je bila e, loša. Imali smo prije, prije ove godine tri iznimno dobre godine sa rekordnim prinosima. E, više od 300 milijuna tona je bila, e, su bili prinosi usjeva tri uzastopne godine 2013. 14. i 15. Kada pogledamo cijene na tržištu EU-a, moram reći da je tržište žitarica globalno tržište. Naše cijene unutar EU-a su u cijelosti usklađene sa cijenama na globalnom tržištu. To je dakle globalno tržište i Europska unija prati e, tijekove svjetskog tržišta. Mi jesmo važan proizvođač, to naravno nismo jedini proizvođač koji određuje situaciju na cijeloj zemlji. Iako cijene u cijelom svijetu jesu se smanjile, upro, još uvijek su izvan intervencijskih cijena, 50% su više od intervencijskih cijena. To je vrlo važno, jer imamo drugačiju situaciju sa žitaricama u odnosu na stočarstvo, odnosno mliječni sektor, gdje, ako se sjećate, intervencijski sustav je morao biti aktiviran. Program intervencija u e, sektoru žitarica nije bila aktiviran, nije bio aktiviran od 2010. To znači da naše cijene, naše žitarice, naši proizvođači su vrlo konkurentni na svjetskom tržištu i to je ilustrirano iznimnim rezultatima u izvozu, izvozu žitarica iz Europske unije. 2014. i 2015. Izvozi u EU su dostigli rekordne razine, više od 50 milijuna tona, a prošle godine je Europska unija bila prva u svijetu i za pšenicu i za ječam. Ako pogledamo vrijednost tih izvoza, e, izvoz iz Europske unije pšenica 6,34 milijarde 2015. godine, što je 5% ukupnih iz, poljoprivrednih izvoza Europske unije i to je nakon vina i žestokih pića treći proizvod po izvoznim rezultatima. E, ako se cijene smanje u, e, na svjetskom tržištu, učinak ćemo sigurno odmah i mi osjetiti interno. Cijene su trenutno oko 150 do 160 e 150 do 160 eura po, tonu, po toni za meku pšenicu, to, je veliki, to bi bio veliki izazov za europske poljoprivrednike. I zaključno ću reći da iako cijene se jesu smanjile i u svijetu i Europskoj uniji, ali još uvijek su iznad razine intervencijskih cijena, vidimo i neke ublažavajuće čimbenike to su prvenstveno ulazni troškovi za poljoprivrednike koji su se osjetno smanjili, posebice kada vidimo cijene umjetnih gnojiva, što je vrlo važno za poljoprivrednika, oni predstavljaju važan udio. Oni su se smanjili za 50% u protekle dvije godine cijene umjetnih gnojiva. To je logična posljedica nižih cijena nafte i i iz toga E, su poljoprivrednici uspjeli zadržati marže vezano uz obradive površine. E, postoji program u okviru zajedničke poljoprivredne politike e, vezano uz poticaje za izravna plaćanja i vezano uz drugi stup kada pogledamo prosječne brojke u EU, postoje razlike između država članica, no e, europski prosjek izravnih plaćanja e, u stočarstvu je, je 260 eura po hektaru. Osim te pomoći, države članice mogu također inicirati vlastite poticaje, poticajne mjere na nacionalnoj razini u okviru poštujući pravila državne potpore i e, da bi pomogla svojim ratarima Francuska je aktivirala sustav javnih jamstava kako bi mogli preživjeti ovako nagli pad prihoda i kako bi E, im omogućila pristup gotovini i po stopama koji su povoljnije od onoga što im nude banke. E, to je taj paket koji je inicirala Francuska. Dakle, mogu reći da unatoč tome što je ovo bila loša godina za e, proizvođače žitarica uz povišenu razinu volatilnosti. E, možemo reći da je sektor žitarica i dalje u povoljnom položaju, posebice ako ga usporedimo sa drugim sektorima. Jedna velika razlika koju vidimo je da iako pitanja volatilnosti jesu prisutna na tržištu kod žitarica, ratarski sektor Europske unije nema strukturne manjkavosti ili dugoročne nedostatke koji postoje u drugim sektorima i o tome često razgovaramo. Naši proizvođači su iznimno konkurentni na svjetskom tržištu, imaju dobro razvijen sektor i upravljaju svojim rizicima prilično dobro. Na primjer, e, takozvane budućnostnice se rabe u velikoj mjeri i proizvođači žitarica mogu e, e, se koristiti drugim odredbama jedinstvene zajedničke organizacije tržišta. Što se tiče budućnosti, stoga sam pun optimizma i kao što je komisija već naznačila, trebali bismo izvući pouke iz ove krize i loše sezone i možemo razmisliti na koji će način će buduća zajednička poljoprivredna politika nakon 2020. godine kako bi, mogla, kako bi mogla učiniti više da imamo dugoročnu održivost, posebice kada se radi o boljem upravljanju rizicima. To su pitanja o kojima trenutno razmišljamo. Rado ćemo raspravljati o njima i s vama. Naravno moram spomenuti da unutar drugog stupa zajedničke poljoprivredne politike vezano uz ruralni razvoj već postoji e, fond za stabilizaciju prihoda koji je na raspolaganju država članica. I ja tako podsjećam da je komisija e, kao dio prijedloga Omnibus e, će predložiti dodatnu fleksibilnost za države članice kako bi im omogućila aktiviranje tog instrumenta za svoje poljoprivrednike. Vjerojatno će povjerenik e, će vam nešto više reći o tome uskoro. Hvala na tome što ste mi pružili priliku da vam se obratim i objasnim naše gledište vezano uz tržište žitarica koje nije blistavo i pomno pratimo daljnji razvoj situacije. Dame i gospodo, hvala lijepa. Hvala na ovim uvodnim informacijama. Sada imamo osam javljanja za riječi. Svatko će imati minutu i pol za izlaganje. Isto tako moramo jer znamo da moramo započeti pravodobno sastanak sa povjerenikom Hoganom, najprije e, potpredsjednica Magines. Hvala predsjedniče i hvala na ovoj e, prezentaciji i e, brzo ste reagirali, zahvaljujem koordinatorima. E, poljoprivrednici moraju, moramo sada govoriti o problemima koje e, doživljavaju naši poljoprivrednici, a ne tek za godinu dana. Drago mi je da ste ustvrdili da je ovo bila loša godina. Na temelju situacije moram reći da je bila užasna godina i naši poljoprivrednici e, prolaze kroz velike neprilike i u financijskom smislu i u psihološkom smislu. Što se tiče boljeg upravljanja rizicima, to je nešto što i nama mnogi poljoprivrednici govore i pitaju nas kako kakve politike možemo donijeti kako bismo bolje upravljali rizicima i što se tiče učinka na tržište i poremećaja na tržištu. Moramo o tome razgovarati. Drugo, nije se spominjala nikakva trenutna potpora proizvođačima koji su pogođeni. Ako Europa ne može reagirati, onda bi države članice morale pomoći poljoprivrednicima na terenu. I zanima me što moji, jako što rade kolege u Francuskoj. To je globalno tržište na kojem su proizvođači žitarica i oni moraju biti svjesni toga da se volatilnošću e, može upravljati unutar EU-a jer to je vrlo važan sektor i za stočarstvo i za korištenje zemljišta i trebali bismo nastaviti ovu raspravu e, u vezemu s budućnosti u trenucima koja neće biti tako teška. Hvala. To mi Hvala. Jako je dobro uvijek e, kada e, čujemo da irski zastupnik je pun razumijevanja za zastupnike iz e, Francuske. Hvala, hvala na ovom izlaganju. I e, to je veliki problem u mnogim zemljama, uključujući i u baltičkim zemljama, zato što e, kod nas vlada svinska kuga, a cijene, otkupne cijene mlijeka su vrlo niske, a imamo problema i u sektoru žitarica. Dakle, svi naši sektori su pogođeni, žetva je pala za 20%, a e, žitarice se koriste e, za stočnu hranu. Prihodi poljoprivrednika prepolovili su se u odnosu na lani. Postavlja se puno pitanja o tome što možemo napraviti. Europski projekti ne mogu se provoditi i e, poljoprivrednici ne mogu otplaćivati zakone, e, zajmove, a isto tako ne mogu odgovoriti na ugovore koji su već skopljeni e, da, e, da, e, da budu dobavljači. Ovo što smo čuli iz komisije da će se stvari rješavati za 2020. to nije dovoljno. Rješenja se moraju naći odmah jer ako je europski prosjek snižen tek za nekoliko posto, to nije dovoljno. To ne zadovoljava naše potrebe, niti potrebe žemalja koje su ovdje najviše pogođene. Treba nam podrška, a komisija mora dati signale državama članicama da se dodatne e, da se dodatne dakle mjere preuzmu. Gospodin Flanagan, e, neće se odmah dati pomoć. Evo, to još odzvanje u mojim ušima, slično će odzvanjati u ušima mnogih poljoprivrednika. E, to je možda dobro, možda ćemo dobiti neke kotače koji će se nauljiti, ali to sve skupa nije dovoljno. E, ne znam da li bi mi mogla komisija tu razriješiti problem. E, čujem da se radi o konkurentnom tržištu i e, čini se da se mi nekako nosimo s time, ali ne nosimo se zapravo s time. Jer čini se da ako ga bude više, da će taj višak novca dobiti poljoprivrednici. Međutim, to nije tako. Kad je gnojivo postalo jeftinije, novac e, od razlike nije išao u džep poljoprivrednicima, već posrednicima. Mladi poljoprivrednik koji ima 19 godina sada stoji pred situacijom da izgubi cijeli svoj urod e, to je, e, izgubit će nekih 100 tisuća eura. Izgubit će baš sve. A nije mi jasno zašto se komisija angažira u neku vrstu ruleta ili, a, ili dobiju sve ili izgube sve. Zašto ove poljoprivrednike, zašto s njima postupate na drugačiji način nego s drugima? Hvala gospodin Akinju. Pa to je bio jako dogar pregled koji smo čuli eh, od eh, od komisije. To možete rezimirati, nekima je bilo loše, a nekima je bilo malo bolje. Jasno mi kakva je situacija u Irskoj, ali pitam se zašto se u Irskoj uzgaja pšenica. Moram reći kolegajci Meginici, kolegi Flagenu, pa pšenica uopće nije prikladna e, za Irsku, jer je to jako kišovita zemlja ja da sam u Irskoj, ja bih uzgajao ječam. Ja se ne mogu žaliti za, što se tiče vremena koje sam imao na mom poljoprivrednom gospodarstvu u posljednjih deset tjedana. Ne, vrijeme je bilo savršeno i svugdje u Engleskoj sada imamo jako dobru žetvu, ali ima jako velika, velika količina zemlje koja se nije preorala. Mi imamo sada jedan usjev o kojem e, svi e, raspravljaju, jedan korov i ne znam što ćemo napraviti. Nije dakle vrijeme koje brine e, poljoprivrednike u Engleskoj sada. Hvala lijepa. E, hvala e, što ste stavili ovu točku na dnevni red. Poruka koju komisija daje vrlo je jasna e, i poljoprivrednicima u Irskoj i drugdje, a to je da jednostavno od komisije neće doći pomoć. Pitam se je li to zato, kao što je rekao irski ministar poljoprivrede u irskom parlamentu prošlog tjedna, kad je rekao da neće se sanirati situaciju u poljoprivredi sve dok ne dođe pomoć sa europske razine. A e, niti Francuzi, niti drugi nisu sada odmah počeli govoriti da imaju problema. Pitam se zašto komisija sada ne reagira. E, odnosno, je li to baš kao što je rekao irski ministar da vlade tih drugih zemalja nisu reagirale? I e, e Evo i vidimo kako i euro zastupnici su reagirali i rekli su vam da postoji kriza i da je potrebno dati pomoć poljoprivrednicima. E, sasvim je svejedno koliko bi usjevi mogli koštati na tržištu. Što ćete reći Ircima? To je sasvim svejedno jer njihova e, je žetva nepostojeća a to je drugačiji problem nego recimo u mliječnom sektoru. Zanima me nešto. Vi ste rekli da, odnosno mogli bismo čuti sutra da Irska ili neka druga vlada da e, bi dali paušalnu svotu e, poljoprivrednicima primjerice radi poplave i tako dalje, e, da li bi komisija imala nešto protiv toga? Jer e, u protivnom poljoprivrednici u našoj zemlji izgubit će e, svoj izvor prihoda. Zastupnik Danten, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem se kolegici Meginis koja je izrazila interes za francuske poljoprivrednike koji uzgajaju žito. Svakoga mjeseca kada vlakom odlazimo u Strasbourg vidimo kakva je situacija od svibnja do sada bila što se tiče oborina od Strasbura do Lila u posljednjih pet mjeseci bilo je jako mnogo padalina. Pa stoga eh, mi u eh, E, Francuskoj ove godine se brinemo, možda neće biti dovoljno pšenice koja se može koristiti za proizvodnju kruha. Odgovara na e, pitanja o tome što su francuske vlasti napravile kako bi odgovorile na ovu krizu, iako bi kolega Andrije to sigurno mogao reći puno bolje nego ja. Naime, u Francuskoj su se sada e, ponovno E, dogovarali oko otplaćivanja zajmova. Dakle, neće se poljoprivrednicima davati potpore, jer e, potpore se traže iz drugih izvora. I to nas i dovodi do pitanja ne e, toliko osiguranja koje namjerno ne stoje u ZPP-u, već zajedničkih fondova i e, trebamo vidjeti što daje e, mogućnost da se pozove na te zajedničke fondove. E, mislim da se treba proučiti kakve fondove sada imamo kako bi se oni na njih odmah moglo pozvati. Hvala sada kolega lozo. Hvala. Hvala lijepa što ste organizirali ovo izlaganje i ja se zahvaljujem gospođi Meginis koja e, misli na francuske poljoprivrednike koji u ovom času jako pate kao i mnogi drugi. Ja sam ne samo poljoprivrednik, ja sam e, također e, netko ko uzgaja žitarice i to upravo u dijelu Francuske koja je u našoj zemlji prava žitnica. I, um, jako se smanjio urod. 30 do 40% ovisno o tome da li se radi o pšenici ili uljanoj repici. Mnogi francuski poljoprivrednici rekli su da više neće moći poslovati. Mnogi od njih oni koji uzgajaju žitarice. E, uzgoj, e, e, urod sam je za žitarice pao za 60% u posljednje pet godina kao da se gleda na prosjek. Ja mm, se jako čudim e, da je predstavnik komisije rekao da se žitarice u Francuskoj stoje sasvim dobro. I isto tako govorili ste o tome koliko se koristi umjetnog gnojiva. E, podatak koji ste dali nije točan, jedva 10% a isto tako Francuzi su e, nekada za kilo e, pšenice dobivali 220 eura, a sada je to palo na 140 eura. E, a, moram se ovdje zahvaliti dakle zajedničkoj poljoprivrednoj politici. E, treba dakle donijeti mjere kako bi države zaštitile vlastitu proizvodnju, trebaju se uvesti minimalne zajamčene cijene. Hvala. Hvala. Zastupnik Andrije ima riječ. Hvala. Ma shvaćam što kaže zastupnik Loazu e, E, treba se nešto napraviti po pitanju klime, ekonomske krize i tako dalje. Ali e, pitanja e, vrijeme je došlo da se tim stvarima ozbiljno pozabavi. Situacija je sada takva da svi mi moramo reagirati. Kolega Danten je objasnio vrlo kratko kakav postupak su francuske vlasti e, sada pokrenule. Kako bi se ta situacija riješila. To nije sada prvi puta, ali Vidimo da je u svijetu situacija dobra, jedan dio Europe e, situacija je dobra, dok je u drugom dijelu Europe proizvodnja žitarica jako podbacila, a i Francuska je među tim zemljama gdje situacija nije dobra. Moraju se odrediti prioriteti za idućih nekoliko tjedana i mjeseci. Postoji naravno situacija do koja će doći nakon 2020. godine, ali moramo već sada pretpostaviti koji bi instrumenti bili učinkoviti. Izvješće gospođe E o promjenjivosti cijena je nešto o e, čime se moramo pozabaviti. Moramo se pozabaviti reguliranjem cijena, moramo raditi pametno i proaktivno. Ne smijemo biti dogmatični, već poljoprivrednicima moramo dati instrumente mješovite prirode kako bi zahvaljujući njima mogli e, fleksibilno djelovati u smislu o kojem je govorio gospodin e, Korto. Ah, hvala. Hvala, pozdravljam e, naše goste sada. To su gosti koje je pozvao gospodin Nikolson. Radi se o studentima. Dobrodošli na sastanak našeg odbora. Uvjeren sam da će ove rasprave u Europskom parlamentu na vas ostaviti dobar dojam. Hvala. Evo sada e, se e, vraćam na ono što je upravo rekao kolega Andrije. Želim privući pozornost svih članova odbora e, da je ova situacija, ove krize koje su uzrokovali različiti uzročnici. Kriza vlada u sektoru poljoprivrede općenito, iako danas poslije podne govorimo pona osob o e, žitaricama. Dakle, moramo na bolji način regulirati volatilnost cijena. E, govorite o instrumentima za reguliranje kriza i ja bih rekla da trebamo regulirati i rizike. Sve to je nešto što je komplementarno zaista računam na to da ćete nas svi saslušati i da će se nešto napraviti kako bi se poboljšala situacija europskih poljoprivrednika, naročito francuskih poljoprivrednika, kako bi oni imali bolju budućnost i kako bi svoja poljoprivredna gospodarstva mogli ostaviti u nasljeđe vašim eh, eh, svoje djeci. Gospodin Neufer. Mislim da će do ovakvih kriza u, sljedećem vremenu dolaziti sve češće i češće. Moramo to staviti u kontekst klimatskih promjena i hitno nam se moramo dogovoriti unaprijed kako ćemo reagirati E, kako bismo u budućnosti mogli imati bolje mjere za klimatske promjene. Klimatske promjene znači e, promjenu situacije sa vodom, e, sa temperaturama i stoga bismo možda mogli neke od tih promjena i pozitivno iskoristiti, ali isto tako vidjeti koje su ograničenja u ratarstvu. E, stoga u svom samoinicijativnom mišljenju e, konkretno obrađujem temu Europske unije i klimatskih promjena. E, moramo poljoprivrednicima u Europskoj uniji pokazati koje se mogućnosti postoje za njih i to kao predvodnica, ne nepristano zaostajati. Gospođa Hojbuh. Hvala lijepa. E, nakon Marije Neuhl mi je e, vrlo drago da vam se mogu obratiti, jer ja nju podržavam. E, naši sustavi ratarstva moraju biti otporni na klimatske promjene, poplave, suše. Kvaliteta tla je vrlo bitna. Što, je, što ima više humusa, moguće je ravnomjernije neutralizirati sve te promjene i ja bih isto tako željela da djelujemo unaprijed, preventivno jer i da, u budućnosti će svi sektori biti pogođeni i e, svaki nekoliko mjeseci ćemo morati voditi raspravu poput ove, no moramo u jednom trenutku preuzeti vodstvo i razmišljati kako možemo e, unaprijed neutralizirati e, takve situacije, to je naša uloga pa-, parlamenta. Hvala. Time su ova javljanja za riječ zaključena i sada možemo još jednom dati riječ predstavniku komisije, direktor Korte. Možda se možete referirati na komentare koje ste čuli i odgovoriti na pitanja. Hvala. Da, hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Najprije želim naglasiti da sam e, ovdje došao kako bih rekao kako mi vidimo stanje stvari u e, području žitarica. I mislim da sam to i učinio. Mislim da sam vam e, dao predođbu onog što naši stručnjaci misle. Oni znaju da je situacija loša u nekim dijelovima Europske unije, a nešto bolja u drugim dijelovima Europske unije. Te ne želimo nametati bilo kakve neravnopravne mjere bilo kome, te stoga ih nismo sada ni iznosili. Drugo, ja sam već rekao želim to potvrditi da su ovo događaji e, koji su također prisutni i u stočarstvu i u mlječnom sektoru i da je to sve nešto iz čega trebamo izvući pouke za budućnost. Postoje razni faktori u kojima je govorila gospođa Dele, e, koje moramo uzeti u obzir u budućim osmišljavanjima politika. Kako bi odgovorila na neka od pitanja, gospodine predsjedavajući, mislim da ova opcija državnih potpora i dalje postoji E, govorio sam o francuskim e, potporama. Nisam siguran da neka druga država članica je poduzela slične mjere, ali to je opcija koja postoji i treba podsjetiti države članice na mogućnosti koje stoje pred njima. E, također mogućnosti unutar ruralnog razvoja i drugog stupa fonda za stabilizaciju prihoda to na taj način će poljoprivrednici moći steći određene prihode e, još lakše sada zahvaljujući novoj omnibus e, e, uredbi, odnosno prijedlogu. Poljoprivrednici također mogu imati i privatna osiguranja za koja znamo da nije lako ih dobiti, ali evo, mi smo pored usporedili ovu sadašnje stanje sa stanjem 2015. godine, e, znamo da je situacija sa žitaricama u Irskoj teška, toga smo doista svjesni. Ali postoji ogromna razlika s naše strane gledišta e, između e, žitarica i sektora žitarica i sektora stočarstva ili mliječne industrije. Ja ne vjerujem osobno da se neće poduzeti mjere za žitarice jer postoji lobby od strane država članica, države članice to traže i same činjenice e, su tu pred nama i e, mi ćemo dakle vam to uskoro predstaviti. Hvala. Hvala. Pewną specyfikę. Mislim da zaista moramo uzeti u obzir e, specifičnosti ovog e, sektora žitarica. Žitarice se mogu prenositi, mogu se e, skladištiti, mogu se pretvarati u biogoriva. Dakle, mogućnosti su više, više struke. Mi moramo imati i neke zaštitne mjere. Proizvodnja sektora žitarica ima izravan utjecaj na aktivnosti e, uzgajivača stoke. E, zato nam je potrebna detaljna rasprava o svim mogućnostima koji su nam na raspolaganju kako bismo stabilizirali ovaj sektor, bilo da se radi o proizvodnji žitarica ili preradi tih žitarica. Poštovane kolege, predlažem da pređemo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. E, prelazimo dakle na razmjenu gledišta s povjerenikom e, za poljoprivredu, gospodinom Hoganom, koji upravo ulazi u dvoranu, te ga toplo pozdravljamo.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 Ne, naravno. Evo, ja ću najprije e, održati jedno uvodno izlaganje koje će biti dosta kratko kako bismo e, mogli predati riječ e, povjereniku i kako bi mogao odgovoriti na ova koliko vidim mnogobrojna pitanja. Dakle, radi se o prijedlogu Omnibus i Gospodine povjereniče, vi dolazite u dobrom trenutku jer ovdje imamo i predstavnika odbora za proračun koji je e, zamjenik stanog člana za e, ovaj odbor i znam da su i za vas jako bitna ova poljoprivredna pitanja, zar ne? Gospodine povjereniče, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani e, zastupnici, hvala vam što ste me pozvali na ovaj današnji sastanak kako bih vam predstavio e, predlog e, komisije koji se za sad zove Omnibus, a predložen je prošlog mjeseca. E, mi smo u ponedjeljak razgovarali o ovom prijedlogu sa e, ministrima, ta je rasprava bila plodonosna i razgovarali smo o posebnim mjerama koje se predlažu u ovom prijedlogu. Ja bih e, najprije stavio u kontekst ovaj novi prijedlog koji je predstavljen u okviru revizije višegodišnjeg e, financijskog e, okvira. To je zakonodavni postupak koji se tiče naravno i vas i vijeća. I na kraju ću reći nešto o samom sadržaju ovog predloga i osnovnim izmjenama koje se predlažu u okviru ZPP-a. E, naša služba je objavila i neslužbeni dokument u kojem je nabrojala izmjene za razno razne uredbe koje će biti izmijenjene prijedlogom Omnibus. Uredba Omnibus e, je predložena u okviru srednjoročne e, revizije višegodišnjeg financijskog okvira i cilj komisije je bio pojednostavniti pravila prema kojima države članice i drugi korisnici koriste europski novac. Predloženo je pojednostavljenje pravila u e, mnogim sektorima, e, trebaju polučiti dobre rezultate, omogućiti jednostavni pristup europskim fondovima, e, ohrabriti građane, odnosno obavijestiti građane o tome kako se koriste ova pravila i to s obzirom na prethodne rasprave koje smo imali u pojednostavljenju, e, predlog e, Omnibus e, samo slijedi već prvobitno utvrđen plan. To sadrži niz mjera koje bi trebale predstavljati dobar politički uspjeh bez mijenjanja smjera u kojem se krećemo. Tu imamo broj mjera koje ste možda vi za koje ste vi htjeli da budu uključene, ali koje nisu mogle biti uključene. E, ovo su naravno mjere koje su bitne za sve vas i znajte da s obzirom na ono što su ministri poljoprivrede rekli u ponedjeljak smo svjesni da je ovo prijedlog e, jako bitan i za ministre. Moram ponoviti ono što sam rekao na vijeću. Prijedlog komisije je sada usvojen i moramo se dogovoriti među zakonodavcima. Naša namjera je usko surađivati s parlamentom i vijećem kako bismo smo zajamčili e, sporazum do kraja 2016. godine koji bi onda mogao stupiti na snagu 1.1.2018. godine i mogao bi se primjenjivati zadnje tri godine sadašnjeg e, višegodišnjeg financijskog okvira. E, mi smo na vijeću također usvojili i vaša mišljenja o ovom E, pitanju i sigurno je da komisija ne želi nametati bilo kakva e, interna e, pravila drugim institucijama. Ovo je, među ovo je rezultat međuinstitucionalnog dogovora koji treba ići u korist poljoprivrednicima. Ja vam mogu zajamčiti da moj tim i ja vrijedno radimo na e, poboljšanju e, svakodnevnice poljoprivrednika i želimo svima pružiti šansu za uspjeh. Prijedlog e, Omnibus sadržava tehničke izmjene koje se tiču četiri temeljne uredbe ZPP-a, uredba o izravnim plaćanjima, uredba ZOT, uredba o ruralnom razvoju, horizontalna uredba. Ove prijedlozi su napravljeni nakon pregleda stanja dosadašnjeg zakonodavstva i uključuje e, fleksibilnost za države članice i subsidijarnost. Omnibus e, treba e, sadržati mnoge mjere za pojednostavljenje politike kojim se ne mijenjaju opće smjernice naših politika. Ja sam se ograničio na ukidanje mjera koje predstavljaju prepreke za poljoprivrednike i uvođenje mjera kojima se ukidaju administrativne prepreke za e, poljoprivrednike. Ovo su mjere koje jesu tehničke prirode, moramo se sada usredotočiti na njih jer one imaju e, potencijal za e, veoma pozitivan utjecaj na cijeli, cijelu ZPP. Također uvodimo i instrumente za stabilizaciju prihoda e, poljoprivrednicima e, u određenom sektoru. E, poljoprivrednici će i administracija će to moći bolje koristiti. Na taj način ćemo pružiti veću potporu poljoprivrednicima u ovim vremenima kriza s kojim se suočavaju razni sektori. Mi se nadamo da ćemo na ovaj način omogućiti poljoprivrednicima da se bolje odupru e, poljoprivrednoj krizi. E, STO je također zajamčio sukladnost predloženih e, mjera. Naša analiza pokazuje da postoji dovoljan manevarski prostor za primjenu ovih mjera. Također želimo e, pojednostavniti pravila za zajmove i druga financijske instrumente kako bi se bolje financijski instrumenti koristili u poljoprivrednom sektoru. Poljoprivrednici će imati bolji pristup financijama, naročito mali i mladi poljoprivrednici koji se stalno suočavaju sa financijskim e, problemima. Mi smo uzeli u obzir i e, birokratske prepreke za e, dobivanje zajmova i korištenje sadašnjih financijskih instrumenata. Na taj način poljoprivredni sektor bi trebao povećati konkurentnost. Ovo je poluga koja je za koju je izdvojena e, financijska omotnica koja će se moći koristiti i ponovno koristiti u budućnosti. Također imamo jednostavnije pravila za e, mlade poljoprivrednike koji će e, ponuditi jednostavnije kriterije za odabir mladih poljoprivrednika, izravna plaćanja, nudi se državama članicama da same odluče žele li nastaviti koristiti sadašnju definiciju aktivnih poljoprivrednica, a ako da, e, onda će ovaj sustav biti e, manje opterećujući i e, bit će prilagođeni poljoprivrednicima i administracijama, odnosno poljoprivrednim agencijama. Mnoge države članice su već pozdravile ovu fleksibilnost, iako su neke izrazile zabrinutost za E, učinak koji ova plaćanja mogu imati za korisnike e, za sve korisnike sve oni koji dobivaju izravna plaćanja moraju ispuniti kriterije definicije poljoprivrednika, što znači da se moraju baviti poljoprivrednom aktivnošću na poljoprivrednom zemljištu. I nadam se da će ovo pojašnjenje e, odgovoriti na neka od pitanja koje smo imali ranije. Što se tiče mladih poljoprivrednika, moramo zajamčiti da onih 2% financijske omotnice bude potrošeno uzimajući u obzir kriterij e, hektara samo ukoliko ova omotnica nije dovoljna za isplatu svih sredstava. Na taj način ćemo poboljšati potporu e, manjim e, poljoprivrednicima mladim poljoprivrednicima bez ikakvih rizika za smanjenje potpore za manja poljoprivredna gospodarstva. Također ćemo ponuditi i bolji e, pristup financijskim instrumentima e, i e, odvojit ćemo, također ćemo govoriti, govori se i o dobrovoljnim proizvodno vezanim potporama. Poljoprivrednici će moći dobiti istu sumu dobrovoljne proizvodno vezane potpore bez povećanja bez nužnog povećanja dakle proizvodnje. Što se tiče sektora voća i povrća. Tu ćemo omogućiti e, poboljšanje e, potpora za e, udruge koje se bave proizvodnjom voća i povrća. Države članice su predložile da se uvedu i e, potpuno financirane mjere. Mi znamo da u mnogim državama članicama udruge mogu e, iskoristiti iskustvo drugih e, udruga kako bi učinkovitije funkcionirali. I na kraju ovdje se predlažu proporcionalna pravila za pojednostavljenje sustava E, za prijavu nepravilnosti i također e, se daju novi predlozi za, e, sankcije kako ukoliko dođe do nepravilnosti. Daje se i novi prijedlog za pravilo 55. To sve predstavlja značajno pojednostavljenje i za E, države članice i za komisiju. Istovremeno odgovaramo na kritike koje smo dobili od odbora ovog parlamenta e, zbog e, kašnjenja u ispunjavanju od 50% proračuna Europske unije. Imamo 17 do 22 milijuna eura u naredne tri godine. Također države članice će morati dati dokaz da se e, ispravno rješavaju pitanja e, dugovanja. Gospodine predsjedavajući, vi ste e, rekli da moramo ubrzati pojednostavljenje. Prijedlog Omnibus je jedan bitan korak na ovome putu. Izmijenili smo, dakle dali smo izmjene, predloge izmjena za temeljne uredbe. Ovo je predlog koji ima za cilj uklanjanje e, prepreka i zagušenja koja su do sada postojala, a idu sve ovo ide u korist e, poljoprivrednika i e, korisnika. Kao e, i vi i neki ministri su imali određene rezerve glede ovog postupka. Ja sam im svima rekao da je u mom interesu da radim za dobrobit svih poljoprivrednika. Ovo je dokument koji se tiče suodlučivanja Europskog parlamenta, vijeća i komisije i danas imamo priliku E, prvobitno razgovarati o ovom e, predlogu, vidjeti koje su vaše prve reakcije na njega bez e, prejudiciranja stajališta ove institucije o kojim ćete nas obavijestiti kasnije. Hvala. Dziękuję panu komisarzowi. Zgodnie... Hvala lijepa gospodine povjereniče. No, sukladno običajima, najprije bih želio dati riječ e, koordinatorima na dvije minute, a nakon toga preostalim zastupnicima opet na dvije minute. Zastupnik e, gospodin Deš, dvije minute, hvala lijepa. Zahvaljujem povjereniku Hoganu da E, nas je došao posjetiti ovdje u e, odbor Agri i predstavio nam je prijedlog Omnibus. E, u svim klubovima mi smo vrlo zainteresirani za taj prijedlog, već smo intenzivno raspravljali o njemu i nadamo se da će biti uspješan. Iznijeli ste niz prijedloga pojednostavnjenja Nadam se da ćete vi biti prvi povjerenik koji će uspjeti uistinu nešto pojednostavniti. Do sada u politici smo često razgovarali o pojednostavljanjima, no najčešće nakon toga je iz toga proizašlo samo još više birokracije. Sada imamo priliku napokon nešto pojednostavniti i nadam se, vjerujem da naši poljoprivrednici i seljaci e, će imati povjerenja u nas i da ćemo pred njima e, pokazati se vjerodostojnima. Što se tiče e, činjeničnog stanja vezanog uz ovaj paket Omnibus, e, u pravnom smislu mislim da je to provedivo. Omnibus ima četiri reda, a četiri kotača, mislim da bismo ih mi trebali razmontirati i e, raditi na daljim pojednostavljenjima. E, nije da mi nemamo povjerenja u odbor za nadzor proračuna. U posljednje mi smo dobro surađivali s tim odborom. E, moramo preraditi prijedlog za izravna plaćanja. Nadam se da ćemo se svi klubovi usuglasiti oko toga, stoga bi me zanimalo koji su vaši komentari, hoćete li nas u toj našoj želji podržati. Mislim da na vijeću imaju slična stajališta. Iako je sada zajednički, to možemo sve obraditi, iz toga može proizaći samo nešto dobre. Dobro, što se tiče delegiranih pravnih akata, zamolio bi vas da ovih 15 delegiranih akata e, e, niste, da, da, nam, e, da, da nam ih ne podnesete objedinjeno, već pojedinačno, kako bismo svakog mogli pojedinačno proučiti. Želimo vam mnogo uspjeha i nadamo se da će ovaj prijedlog biti uspješan. E, zastupnik De Castro. Dobar dan, dragi povjereniče. Mi naravno dijelimo vaš pristup koji teži pojednostavnjenju i zaista želimo ići u smislu prijedloga što ste ga danas izložili. Neću govoriti sada o samom sadržaju, ali naslovi su važni, više fleksibilnosti, mladi ljudi, stabilizacija prihoda. Međutim, e, povjereniče, ono što nas jako brine je sam postupak. E, sama, dakle, omnibus procedura. Već sam ja to i ranije rekao, nije problem izvješće koje će napisati ovaj odbor. Problem je e, da će se za vrijeme pregovora, a na pregovorima, na trijalozima se odlučuje, odlučuju komisija, vijeće i parlament. Mi iz e, odbora za poljoprivredu nalazimo se pred rizikom da e, ne znamo tko će biti naš sugovornik, povjerenik za proračun recimo. Kao što je rekao zastupnik Des, moramo izaći iz ova četiri, da ta četiri uredbe vezane za zajedničku poljoprivrednu politiku ne budu dio omnibusa. Jer to stvarno nije gubljenje vremena. Kako jedan i jedini izvjestitelj sa sedam ili osam podizvjestitelja koji moraju rješavati pitanja poljoprivrede, ribarstva i e, proračuna i tako dalje, e, ima jako puno odbora koji su u to uključeni. E, mi smo već uputili pismo predsjedniku e, odbora predsjednika odbora i e, gospodinu Buzeku da se tako postupi i nadamo se da ćete nam vi pomoći u tom smislu. Zastupnik Nikolson, hvala lijepa. I ja bih poželio račun dobrodošlicu povjereniku. Nećete biti iznenađeni time što smo e, vezano uz ovo pitanje međusobno već diskutirali. I moram vam jasno reći, pozdravljam načelo pojednostavnjenja i napore koji su uloženi u samom sadržaju prijedloga mnoge zabrinutosti članova poljoprivrednih organizacija i samih poljoprivrednika e, bi se trebale riješiti stabilizacijom prihoda i nuđenjem e, rješenja prilagođenih e, posebnostima različitih situacija, ovisno o financijskim instrumentima. To su sve zanimljivi prijedlozi. Odbor, ovaj odbor podržava pojednostavljenje, o tome smo već dugo razgovarali i cijenimo signale komisije da ona reagira na naše zabrinutosti. Međutim, kao odbor ne možemo ništa drugo učiniti već ne možemo podržati način eh, na koji je komisija eh, obrađivala ovaj prijedlog e, i isključila je nas iz pregovora, a odbor Agrije predstavlja su zakonodavca. Čini se da je poruka da uključivanje odbora kao što je Agri koji ima e, pravnu ovlast e, biti zakonodavac vezano uz pitanje izravnih plaćanja i e, jedinstvene zajedničke organizacije tržišta. E, vi vjerojatno ste pomislili da bi to e, usporilo vaš proces. Razumijem da želite da taj proces bude teče glatko i da bude brz, no kao član ovog odbora, kada smo pregovarali o ZPP-u, pokušavali smo, radili smo dugo na tome da nađemo rješenje. Sadržaj prijedloga neprihvatljivo je da se izmjene mogu učiniti e, bez e, konzultiranja članova koji su ovdje. E, morate uzeti u obzir naše stavove. Ne možemo tako olako taj problem odbaciti. Članovi ovog odbora će se pobrinuti da ispunimo našu pravnu odgovornost prema poljoprivrednom sektoru. Moram reći povjereniče, obzirom I ja sam sudjelovao u tom procesu koji je bio mukotrpan i dugotrajan i teško smo se izborili za pravo e, da budemo suzakonodavac i sada vam moram reći ne, smijemo odustati od tog prava i predati se jer mi smo u reformi ZPP-a su zakonodavac. Zastupnik Miller. Zastupnica Miller. Hvala lijepa što ste mi omogućili da se vam se obratim u ime našeg koordinatora. Povjereniče, vi ste rekli da želite ukloniti uska grla i pojednostavniti odredbe. To podržavamo i s time se slažemo. Ja, ja sam za pojednostavnjenje, no mi ovdje u Europskom parlamentu, ja sam nova i nisam radila na mnogim delegiranim pravnim aktima, ali upravo iz prakse Europskog parlamenta znam da se uvijek iznova zahtjeva e, pojednostavljenje i ja sama želim to sada istaknuti. Malo sam razočarana da sada e, da je izabran postupak, postupak prijedloga Omnibus, a pritom se mišljenje parlamenta uzima u obzir samo uvjetovano, odnosno pokušava se isključiti. Drago mi je da ste nam iznijeli danas svoja pojašnjenja i da ste predvidjeli jedan jedinstveni postupak, no molim vas još jednom eh, da primite na znanje da želimo da se ovaj prijedlog omnibusa eh, podijeli, fragmentira na dijelove i da mi želimo djelovati kao su zakonodavac. Mi želimo surađivati eh, vezano uz ove prijedloge zelenih površina, to, ti problemi nisu riješeni, a nama uistinu gori pod petama u Njemačkoj. E, željela bih e, sudjelovati u određivanju potreba baze i prakse. E, ne, ne mislim pri tome da vi niste to uzimali u obzir, ali mi jesmo izabrani upravo zato da vam pomognemo. Radi se o borbama moći između parlamenta i komisije i molim vas da uzmete u obzir u cijelosti mišljenje parlamenta. Zastupnik Sandra. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Najprije bih željela reći sljedeće. Izmjene definicija, odnosno različite primjene pojma aktivna poljoprivreda i preuzimanje svega toga u e, terminologiju poljoprivrede, to nisu isključivo stručni pojmovi. Radi se o tome da odredimo jasne kriterije u ZPP-u i mi imamo pravo razgovarati o tome na odboru. I molim vas da vam to bude jasno, nemojte e, kroz stražnja vrata pokušavati nešto e, implementirati i nas dovesti pred gotov čin jer nama je to vrlo važna tema. Izgleda da se javni novac kod poljoprivrednika koristi samo za prevladavanje kriza koje je prouzročila politika. E, donose se pravila, e, na primjer, e, mnogi problemi su prouzročeni ruskim embargom. To je prvo što vam želim reći. Isto tako rekli ste da nije to vaša odgovornost e, i da i sa drugim institucijama na isti način postupati, ali to nije istina jer mnogo toga ovisi o tome hoćemo li mi obrađivati ovu temu ili ne. Mislim da ima daleko sežne posljedice da mi ov, zastupnici koji sjedimo ovdje moramo ispuniti obvezu e, koju smo preuzeli kada nas se izabralo i mi insistiramo na tome da ovaj odbor može produbiti ovu temu i može preuzeti odgovornost za izmjene stvari koje vi želite promijeniti uz e, slogan omnibus e, mi možemo također o tome pridoniti ne možete nas isključiti Zastupnik Hojs, e, gospodine povjereniče, mi se u svim klubovima slažemo ne slažemo se u ovom odboru vezano u sve teme, ali za ovu temu se slažemo neovisno o tome iz kojeg smo kluba. Ne možemo dopustiti da e, ovako postupate. Nećemo odustati od naših prava iz Lisabonskog ugovora. E, ove izmjene vezano i uz odbor za e, proračun, sve, sve ste to uklopili u proces pojednostavljenja, ali u vašem programu ne radi se o pojednostavljenju, radi se o sadržajnim promjenama E, aktivni poljoprivrednici je definicija koju želite promijeniti. Recite mi kakve to veze ima sa pojednostavljenjem. E, cilj parlamenta je bio da poljoprivrednici dobivaju novac, a ne vlasnici zemlje. Ako dobro razumijem ono što vi predlažete, te zapravo ništa se u kontekstu e, e, dugoročnog razvoja ne mijenja. Dugo smo raspravljali o financijskim instrumentima, vi ste napisali da se treba podostaviti pristup tim sredstvima, onda morate izmijeniti cijelu strukturu drugog stupa. A to ne možemo tako napraviti jer to je suprotno našim interesima a upravo strahujem da će e, odbor za proračun e, imati slična gledišta, a da će oni donositi konačnu odluku, a mi ćemo biti bespomoćni. Ako će to uistinu biti tako, onda e, ćemo se mi boriti za naša prava, neovisno o tome kako ćete vi evaluirati to pojednostavljenje. Postupak nije neprihvatljiv i e, mi se moramo boriti, neće ćete nas izigrati. I moram reći da sam razočaran time što nam e, vi tek post festum dođete ovdje objasniti što e, kanite učiniti, zašto nas unaprijed niste obavijestili i konzultirali, a sada se moramo post festum boriti za ostvarenje naših prava. Moram jasno reći, to ne prihvaćamo. Ako nemamo jasna pravila e, da konsultirate ovaj odbor Agri i općenito Europski parlament, onda, se, onda ne možemo odobriti sve ovo. E, mislim e, da vi i dalje imate dojam da komisija nešto predlaže, svi drugi to moraju prihvatiti. Tako od 2009. godine komisija neprestano postupa. Zastupnika E, posljednji puta kada smo se susreli bilo je u gradu Korku u Republici Irskoj, a vi nazivate to mjesto mjestom e, koje je najbolje poznate, Bili ste tada vrlo nepristojni, e, neću ponavljati riječi koje ste mi izrekli to popodne. Reći ću tri stvari. Prva je, imali smo Brexit, i mnogi poljoprivrednici su željeli izaći iz EU-a jer im je bilo vrlo teško doći do novca unutar programa za zaštitu okoliša i smatrali su da to sve previše složeno. Pitam se sada da li je to namjerno tako učinjeno, jer druga, jer druga, strana medalje je da će e, biti vrlo jednostavno imigrantima doći do e, tih subvencija. Sada sam možda malo ciničan. E, još želim nešto reći što do sada možda nije bilo spomenuto u ovoj dvorani, e, duhovi krava. Ako se vratimo e, na pitanje goveda, tada ćemo imati mnoga goveda koja će možda lutati u našoj zemlji, a mnogi će se pitati da li ta goveda u istinu postoje. Uglavnom, radi se o pretpostavci prevare, da će, se, da će netko tvrditi da postoje goveda kojih nema. Da li vi u komisiji ste željeli da se koriste pesticidi na i GMO na soji. Cijena soje je sada narasla. Mi smo u Engleskoj trebali imati, e, profitirati od toga, no zbog zelenog lobija nećemo moći koristiti pesticide da uzgajamo soju, a uvozimo sjeme soje, a to je GMO. A kada ćemo ih uzgajati, više neće biti GMO. Vi ste nam jako težali stvari. E, možda mi osobnih Hauzi to može kasnije objasniti. Hvala. Ma pan dobre miejsce do siedzenia, blisko ekologów. Pan Lazon, panie pośle. Hvala, nema, gospodin Lazon, hvala. Hvala, predsjedniče. E, Povjereniče, e, ponovno vas danas slušamo i vidimo da komisija ima mjere koje nisu učinkovite da bi se stvari riješili u okviru običajne uredbe a e, mi smo predvidjeli našom odlokom puno jednostavnije norme i e, bolji pristup financijskim instrumentima za poljoprivrednike. Namjera vam je dobra, ali ne vidim nikakve veze s pristupa toga e, tim potporama i sadašnjoj situaciji. Mislim da će to dovesti poljoprivrednike u ropstvo u odnosu na bankare a istovremeno cijene na tržištu su jako niske, a cijene proizvodnje jako visoke. Trebalo bi državama članicama prepustiti da same odlučuju više kako bi svaka država sama odlučila hoće li mjere e, potpora primjenjivati ili neće. Potrebno je u ovom času e, uskladiti mnogo toga. Ono jedino što mi tražimo jest da se definicija aktivnog poljoprivrednika i dalje primjenjujemo. E, Mnogi e, među nama su aktivni poljoprivrednici. E, tu smo ja, kolega Ferran i mi se protivimo sporazumu sa Sjedinjenim američkim državama. Jer e, s onu stranu Atlantika njima je draže da poljoprivredno prehrambeni proizvodi slobodno se kreću po tržištu i mislim da e, smo se na preriskantan način nosili sa Monsantovim proizvodima. Sada si po jednu minutu, gospođa Garcia. Ne želim se sad ponavljati, ali mislim da ovdje moramo govoriti o proračunu. Moramo gledati kakve marže postoje u okviru ZPP-a. E, poljoprivrednici već i tekako plaćaju zbog krize u mljekarstvu. Situacija je neizvjesna i ne ostavljamo otvoreno mogućnost transfera e, sredstava. Što se tiče tehničkih mjera, vi govorite o tome da se poveća broj hektara za mlade poljoprivrednike. A zašto ne biste povećali ono što svaki od njih dobije, ako i dalje ne bi pre, koračili onaj prag od 2%. Što se tiče aktivnih poljoprivrednika, puno je raspravljalo o definiciji aktivnih poljoprivrednika u okviru ZPP-a. Zašto sada želite tu subsidijarnost prepustiti državama članicama? Jer može doći do različitih interpretacija. Možda je poljoprivrednici Mm, mogu dobiti pomoć, a drugi ne. Hvala povjereniče, hvala što ste e, pokazali da želite doći na ovaj odbor i raspravljati o pojednostavljenju zajedničke poljoprivredne politike. Kada se uče problemi, važno ih je rješavati. Svi kolege zastupnici, članovi odbora za poljoprivredu protivi se da se e, marže iz e, poljoprivrede prebace u druge sektore. Dogod u poljoprivredi e, situacija bude takva kakva je sada. Želim vam postaviti pitanje vezanju za Rumunjsku i definiciju mladog poljoprivrednika. Moramo raspraviti o toj definiciji. A isto tako mislim da bi trebalo trebalo više poduprijeti zadruge i druge vrste udruge kako bi one same e, mogle e, raditi na preustroju proizvodnje i na e, prodaj vlastitih proizvoda. Pitanje aktivnog poljoprivrednika također je nešto što moramo podvrgnuti raspravi. Gospodin Erdoš. Slažem se s koordinatorima. Bilo bi mi drago da se napravi specifičan prijedlog i e, mislim da se ovdje radi o dodatnom proračunskom zajmu koji će se e, smanjiti sa 3,8 na 1,1%. E, mislim e, da ako se tako postupi da će situacija biti negativna u nekoliko zemalja i to je nešto što se ne bi smjelo napraviti. E, što se tiče navodnjenih područja i uvjeta koji se vežu za to, ti se uvjeti moraju smanjiti. A tamo što je došao danas na sjednicu s nama podijeliti razmišljanja o pojednostavljenju zajedničke poljoprivredne politike. Ja se isto kao i drugi kolege nadam da će do pojednostavljenja e, doista i doći jer čitajući ovaj dokument od 250 stranica o pojednostavljenju moram priznati da sam se malo e, zabrinula. U reformi zajedničke poljoprivredne politike Europski parlament je suzakonodavac i zato je važno da budemo uključeni i da se pojednostavljenje doista i dogodi kako bi poljoprivrednicima osigurali jednostavnije korištenje pozitivnih mehanizama koje zajednička poljoprivredna politika nudi. Obzirom da smo kao zastupnici u direktnoj komunikaciji sa poljoprivrednicima a pojednostavljenje se radi zbog poljoprivrednika vjerujem da možemo pomoći u cijelom tom procesu koji je izuzetno važan. Željela bih vas također upitati jer u svom uvodnom izlaganju niste posebno spomenuli žene poljoprivrednice E, imate li neku povratnu informaciju iz kog razloga niti jedna država članica do danas nije uspostavila subprogram za žene poljoprivrednice kakav imamo za mlade, a koji je predviđen Europskim fondom za ruralni razvoj? Hvala lijepo. Hvala Pozdravljam povjerenika. Slažem se s kolegama. Problem s pristupom komisije je da vi koristite krive instrumente. A e, osjećaj koji smo svi mi imali jeste da je ovaj omnibus prijedlog prijedlog povjerenika Katajnena kako bi se smanjili problemi vezani za ECOFIN i neke druge hitne probleme, te da će se sve rješavati tako što će se prebacivati marže. E, to je problem koji je naročito vezano za aktivne e, poljoprivrednike. Naročito me ovdje brine načelo subsidijarnosti što se tiče aktivnih e, poljoprivrednika i njegove definicije, mislim da to može nanijeti veliku štetu. Nemamo vremena za, e, da dulje govorim, ali ovakav raspored koji je predviđen do kraja godine je nešto zaista jako nevjerojatno. Ne vidim o čemu bi bismo mi bili imali problem ako govorimo o ovim e, aspektima. U osnovi slažemo se sa pojednostavljenjem. Me, e, međutim, kao i obično, e, moramo imati neke rezerve kada se radi o tako velikom dokumentu. Evo ukratko, e, povećanje plaćanja za male poljoprivrednike je nešto što je vrlo dobro. U velikom broju zemalja, tako i u mojoj, u velikoj mjeri poljoprivredna gospodarstva su obiteljska privredna gospodarstva. Ako je e, to e, što se nudi neka vrsta nove obaveze, onda to trebamo preispitati. U ovo ulaze i neki proizvodi koji nisu poljoprivredni proizvodi. Neki su vezani, na primjer, e, proizvodi koji se rade od šećera ili pak alkohol. Međutim, drugi proizvodi neće poboljšati situaciju u kojoj se nalaze poljoprivrednici. I tu mi se čini da je nekako financiranje sumnjivo. Treće, Ovdje govorimo o podjeli 50 50% daju države članice, 50% Europska unija. A sada odjedanput bi sve trebala dati Europska unija što je neprihvatljivo. Hvala. Hvala predsjedniče. Gospodine povjereniče, vi nam predlažete pojednostavnjenje. Naravno, mi se s tim slažemo. Ipak želim nešto nadodati na ono što ste vi rekli. Mislim da bi najbolje pojednostavljenje bila stabilnost pravila. Ne smijemo svake dvije godine mijenjati sva pravila. To se redovno čini jer poljoprivreda je nešto što se radi dugoročno. Moje pitanje, baš kao i mojih kolega, zašto u ovom postupku ovaj parlament nije više konsultiran? i isto tako ne predstavlja li sve ovo neku vrstu manevra da se nas odmakne od onoga što je bitno za poljoprivrednika, a to je priprema nove zajedničke poljoprivredne politike. Hvala, sada gospođa Dančila. Hvala. Prije svega, povjereniče, htjela bih vam se zahvaliti jer se bavite pitanjem pojednostavnjenja zajedničke poljoprivredne politike. Kao što ste vidjeli, mi smo u svim klubovima zastupnika zato zainteresirani. Već u samim temeljnim tekstovima ZPP-a ima mnogo stvari koje su složene. A hvala vam zato što ste tu predložili pojednostavnjenja. Ipak, zaista pojednostaviti ZPP jest politička odluka i hvala vam e, što e, kombinirate izmjene financijske uredbe i e, sve što je vezano za druge sektore, ali tako što ne možemo prihvatiti. Jer revizija četiri temeljna teksta zajedničke poljoprivredne politike bi kao glavne dionike trebala imati komisiju s vama na čelu, ali i parlament i vijeće. Ovdje se radi o zakonodavnim aktima koje su dugo ugovarale tri institucije. I mislimo da e, revizija se treba napraviti u istom formatu kao i 2013. godine. Naročito me zanima delegirani pravni akt vezane za mjere ozeljenjivanja. Nadamo se da ćete eh, o tome reći nešto više sada. Hvala. Gospodin Andrijev ima riječ. Hvala. Eh, dobrodošli povjereniče. Eh, želim vam reći da sam i ja vrlo skeptičan po pitanju ovog postupka svi se naravno slažemo da treba pojednostavnjivati. Vi ste nam više puta rekli da ako dođe do pojednostavnjenja da će se to odnositi na sadašnju reformu i naročito kad se govorilo o jednostavnjivanju. Ali sada imamo omnibus postupak i ja sam isto zabrinut eh, sa ovim što je rekla primjerice gospođa Delae kontekst svega ovoga je zapravo proračunski i politički. I mislim da ono što nam se predlaže nije u interesu poljoprivredne politike, već u interesu drugih uloga, drugih bitnih stvari za glavnu upravu za poljoprivredu. Vi ovdje govorite o tome da će prijedlog biti za 2018. godinu. Dakle, 2017. godinu provest ćemo raditi, radeći na tome i to će nam cijelu tu godinu žrtvovati, žrtvovati za onim što radimo za reformu za 2020. godinu. Ja mislim da bitne stvari vezane za strategiju ZPP-a, moramo na njega, na, njima i dalje insistirati. Hvala, gospodin Danten. Hvala lijepa. Povjereniče, hvala što ste došli danas i ja dijelim komentare mojih kolega. Moje pitanje vezano je za nešto gdje mislim da ste vi prilično dobro igrali, ali moram, moram to provjeriti. Dakle, o sveukupnom proračunu e, ZPP-a vi ste e, sredstva za izbjeglice uključili i u sektor poljoprivrede. Ako ste tako napravili zaista, to je u redu jer na taj način dio proračuna za poljoprivredu neće otići. U protivnom bi bio problem da ga se izgubi bez obzira na to koliko izbjeglica dođe u Europu. Možete li nam dakle nešto e, to potvrditi i reći hoće li se možda nešto dogoditi za vrijeme provedbe svega toga? Zastupnik Flanagan. Hvala. Profitabilnost e, je ovdje nešto što predstavlja problem. Ovdje govorimo o financijskim instrumentima. U članku 202. kaže da se daje podrška samo konačnim korisnicima koji se smatra da su u tom času financijski u dobroj situaciji. Drugim riječima, niko neće dobiti uzgajatelji žitarice, goveda E, i tako dalje, jednostavno nemate profite. A dobro je u današnje vrijeme što ako ste u mliječnom sektoru, da u današnje vrijeme gubite samo jako malo. Ja sam o tome govorio i danas ujutro. Mi naime sada smo u ovoj situaciji zbog situacije e, koja je uzrokovala komisija i tako su se spojile dvije tvrtke u Irskoj i zbog toga oni imaju 28% sektora govedine do i 40% sektora uzgoja ovaca, dok poljoprivrednici imaju pravo se odruživati samo u iznosu od 15% a ovdje vidimo kakva je situacija. Radi se o tvrtkama koje su zapravo ovce prerušene u Vukove i koje profite šalju u Luksemburg. Još jedna stvar, možete li mi objasniti, ovdje se pona, e, osob spominje Irska. Zašto? Da li će se, e, to znači da će smanjiti izdvajanje za poljoprivrednike u Irskoj. Hvala. Gospodin Rope. Hvala. Kao što smo čuli, zajednička poljoprivredna politika mora omogućiti e, da e, poljoprivrednici žive od svog rada. Hvala vam povjereniče što želite pojednostaviti pravila ZPP-a i e, želite govoriti o fleksibilnosti. Međutim, u potpresuć podijeljene o baltičkim zemljama nisu bile dovoljne. Sve skupa se neće mnogo promijeniti. Kriza je bilo puno, od svinske gripe u mlijeku, sada je problem e, urod žitarica. Biće teško opstati e, ako radite u poljoprivredi. Bilo mi je drago da su se uskladila plaćanja za države članice Možete li se vratiti e, na to pitanje? Gospođa Hojbuš. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, ovo što vi predlažete zapravo je premještaj kompetencije i nadležnosti sa odbora Agri na odbor za proračun. I zapravo nas prisiljavate na defenzivu. Ono što ste, od koje pitanje ste otvorili ovim paketom Omnibus, E, okvir za sljedeći višegodišnji financijski e, plan ste e, u temelju izmijenili. Kako će onda izgledati naša budućnost? Zadirete i u ruralni razvoj. Čini mi se da će sada odpasti ruralni razvoj, a poljoprivreda će biti prebačena u kohezijsku politiku. Izgurali ste odbor Agri E, ne brinem se više toliko za, za vaš položaj, ali ako ruralni razvoj odjelimo od poljoprivrede, tada ćemo oslaviti i poljoprivredu i ruralni razvoj. Što se u tom pogledu planira, to me prvenstveno zanima. Hvala lijepa na riječi. Moram reći prije svega da sam iskreno razočarana. Ja osobno nisam e, vas izabrala, nisam glasovala za vas i vidim da je sada to dobro. Jer moram jasno reći, vi ste obećali da ćete nam predložiti pojednostavljenja, pojednostavljenja koje ne zadiru u temeljne odredbe, već prava pojednostavljenja. ovo što ste nam prikazali vezano uz omnibus, E, ne, tu uopće neću spominjati, kolege su to već učinili. Radi se o obespravljivanju odbora Agri i oduzimanju moći odboru Agri, no da se vratimo korak unazad. Što se tiče pojednostavljenja, e, ste nam još uvijek dužni iznijeti E, dvije godine je prošlo od kada ste nam to obećali i još uvijek do sada to niste učinili. Jako ste nas razočarali. Ovo što ste nam prikazali su zadiranja u samu reformu poljoprivrede. E, želite mijenjati definiciju aktivnog poljoprivrednika, to nema nikakve veze sa pojednostavljenjem, već zadirate u sva četiri temeljna akta a obećali ste da ćete svu svoju snagu i snagu komisije uložiti u pojednostavljenja unutar postojećeg okvira, a vi ste to obećanje ispunili 0%. E, priključujem se svemu što su rekle kolege. Ni jedno jedino pojednostavljenje nam niste iznijeli koje ne zadire u temeljne akte i e, to, se mora jasno reći. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo, ja ću samo skrenuti s teme ako mi dozvolite i postaviti pitanje vezano uz Brexit. Zanima me da li vaša glavna uprava provodi neka istraživanja gledanje glede e, osjetljivih sektora koji mogu biti pogođeni kao rezultatom Brexita. Siguran sam da postoje e, sektori kao što je šumarstvo, industrija e, uzgoja gljiva, naročito u Irskoj koja je pogođena zbog fluktuacije sterlinga. E, također mi smo rekli uzgajivačima griva u Irskoj da će imati priliku e, ispregovarati ponovno cijene, ali e, do sad jednostavno to nije obavljeno, pa se pitam želite li vi kroz glavnu upravu, vašu glavnu upravu poduzeti određene mjere kojima bismo pružili poticaj ovim e, veoma bitnim poslodavcima e, u ovim kriznim vremenima. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući hvala što ste organizirali ovu razmjenu gledišta. Slažem se sa većinom kritika koje smo čuli do sada. Osim toga, zamolila bih vas da crkvu ostavite u selu, dakle nemojte ništa premještati. E, u što se tiče reforme ZPPA. mnogo toga je već napravljeno, a ovo što vi sada predlažete mislim da neće funkcionirati. E, iskustvo iz prakse mi jesmo odlučili definirati aktivnog poljoprivrednika i kao što je Martin Hojzling rekao, ne želimo davati poticaje vlasnicima golf igrališta, ali to dovodi do toga da poljoprivrednici koji, na primjer, upravljaju e, kampom ne mogu dobivati poticaje, a to je vrlo bitno jer njima to dodatni prihod, zahvaljujući kojim mogu obrađivati poljoprivredno gospodarstvo i poljoprivredno gospodarstvo zahvaljujući tome može preživjeti. Dakle, naš cilj nije dovoditi i usvajati odredbe koje su na uštrb malih obiteljskih gospodarstava, e, e, koja imaju dodatne prihode i zbog toga i gube e, poticaje iz e, poljoprivrede. E, stoga vas molimo da budete manje ideološki i da e, detaljnije sagledate svaku situaciju konkretno i što se tiče provedbe moramo izvući pouke iz pogrešaka koje su počinjene do sada. Zahvaljujem na tome što ste uopće bili pripravni doći ovdje i mislim da možemo poboljšati reformu ZPP-a. Zastupnik Habo. Hvala, ja se slažem sa onim što su rekli kolege o postupku Omnimus. Hvala povjereniče što ste nedavno bili na jugu Italije u pokrajinama Kampaniji i I tako ste izbliza vidjeli probleme u e, voćarstvu i e, ratarstvu i e, vidite ko su poljoprivrednici tamo očajni. U Siciliji postoji virus e, koji je e, e, sada izazvao jako velike probleme na narančama, limunima, ali također i što se tiče rajčica i maslina. To je jako važno za prihod samog otoka Sicilije, ali isto tako postoji i e, problem za cijelu Europu. Sada je problem taj što je, možete odgovoriti E, što možete odgovoriti poljoprivrednicima koji brane jako niske cijene i loš urod? Hoćete im govoriti o zaštitnim mehanizmima. Da li smatrate da je sada ovako hitna situacija u poljoprivrednicima koji proizvode e, bilo vinovu lozu, bilo agrume. Što njima odgovara komisija, kako će im pomoći da se riješe ove teške situacije? Gospodin Dorfman će zaključiti ovu raspravu. Hvala povjerenče da ste došli. O postupku samom ne želim više ništa reći, ali su prethodni govornici e, opširno to komentirali. Imam dvije točke. Što se tiče osiguranja i vaši prijedlozi su vrlo zanimljivi, no nekoliko puta sam već rekao, e, postoje mogućnosti pojednostavljenja i dalje. Evo navest ću primjer iz svoje regije. Imamo 10.000 e, ugovora o osiguranju koji su sklopili mali poljoprivrednici. Oni su članovi jednog konzorcija. Bilo bi najrazumnije da e, konzorciji podnese zahtjev i na taj način dođu do novca. No, unatoč tome, oni moraju 10.000 puta podnositi zahtjev i e, osiguranje se isplaćuju također 10.000 puta. To je sve moguće pojednostavniti. Još jedno pitanje. Predlažete da u nekim državama članicama, najvećim dijelom to su države članice Srednje Europe, uključujući i Luksemburg, da e, što se tiče operativnih fondova e, za voće i povrće imaju povišenje od 1%. Što stoji iza toga i kako ste izabrali baš te države? To čini mi se malo čudan taj izbor. Mislim da je to narušavanje tržišnog natjecanja unutar Europske unije. Poštovani kolege, iscrpili smo popis govornika. Skoro 30 zastupnika se javilo za riječ, što znači da smo se dotakli raznoraznih tema. Gospodine povjereniče, imamo još malo vremena. Ne znam je li to dobar ili loš znak za vas. Ali evo. Situacija je takva. Sada imate dovoljno vremena na raspolaganju za odgovore. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ne mogu ovdje odlučivati o tome na koji način će institucije e, primjenjivati mekanizam e, srednjoročne revizije. Ja sam tu da vam predstavim prijedlog Omnibus e, ovo su prijedlozi koji se mogu primijeniti i putem kojih se može ostvariti pojednostavljenje. Razumijem i poštujem sve ono što su zastupnici rekli o samom postupku e, i znam da e, je ovaj odbor e, odbor koji će zaista pratiti naš rad kako bismo postigli napredak i to je nešto što me raduje, ali postoje međuinstitucionalne e, razgovori koji e, postoje u čijoj nadležnosti su određene teme i ja ću naravno raditi po bilo kojem mehanizmu koji mi je na raspolaganju. Mislim da ovaj prijedlog odgovara na neke od vaših pitanja, možda ne na sve, ali ovo nije kraj puta. E, mi moramo vidjeti koje predloge možemo dati e, i koji su predlozi realni, koji se mogu zaista primijeniti. Mnogi koordinatori u ime klubova zastupnika su se izjasnili i ja ću prenijeti e, vašu poruku povjereniku za proračun. Gospodin Rodrigos je govorio o mogućnosti poboljšanja trgovinskih odnosa s Rusijom, E, ja bih rado e, normalizirao te odnose s Rusijom i također e, i a ne mogu se ni sresti s nekim predstavnicima Rusije koji se nalaze, odnosno znam da neki zastupnici se nalaze i na crnoj listi Rusije. Također što se tiče sankcija, ja ovdje se ne mogu izjasniti. Gospodine Housing, ne postoje sredstva koja su na raspolaganju za golf igrališta da posto dakle ljudi koji se ne bave poljoprivredom jednostavno ne mogu dobivati ova sredstva jer to bi značilo e, kršenje pravila znam da se to pojavljivalo na nekim web stranicama ali e, mi dajemo prijedloge za poboljšanje prihoda u nekim sektorima, imamo e, instrument za stabiliziranje prihoda i to je nešto što se može koristiti. E, može se to koristiti, sredstva su e, veoma brzo dostupna u roku od dva ili tri mjeseca što je jako brzo u odnosu na prethodnu situaciju. Dakle, postoje mnoge mogućnosti poduzimanja mjera u okviru ruralnog razvoja koje se vrlo brzo mogu primijeniti. E, također, e, znate da parlament e, ima priliku i odbiti ovaj prijedlog. to je vaša tako, to je također mogućnost koja vam se nudi u okviru su zakonodavnog postupka. Vi znate da što se tiče Velike Britanije tu postoje određene posljedice s kojima ćete se morati suočiti. Mi slušamo različita mišljenja o tim mogućim posljedicama. Moramo čekati do kraja ožujka kako bismo saznali koje će one biti, kako bismo mogli početi s pregovorima, a sigurno će unutar pregovora biti i razna pitanja vezana uz poljoprivredu. E, jedan od ministra Katara, blizak premijeru, je rekao jednom da će novac koji je Ujedinjeno kraljevstvo e, davalo prije za poljoprivredu u Europsku uniju će sada biti uloženo u zdravstveni sustav u e, Ujedinjenom kraljevstvu, ali evo vidjet ćemo na kraju što će se e, zaista dogoditi. Glede obradivog zemljišta vi možete e, obraživati i saditi bilo koje usjeve na vašem poljoprivrednom zemljištu, ali kada se govori o ekološki značajnim površinama, tu je stopa od 5%. Mi dajemo predlog unutar e, ZPP-a koji nije samo gospodarske prirode, već i okolišne i socijalne prirode. I na taj način želimo zajemčiti zaštitu bioraznolikosti, na onaj način kako je to bilo predviđeno u prvom prijedlogu komisije. Mi smo izmijenili donekle prvobitni prijedlog, ali se držimo osnovnog načela e, ukidanja korištenja pesticida na ekološki značajnim površinama. Ne postoji nikakvo uklevanje. E, kolega iz Front Nacionala je govorio o zajmovima koji se koriste za prevladavanje poteškoća uzrokovanih tržišta. Postoji već fleksibilnost u zakonodavstvu za to i mnoge države članice, uključujući i Irsku, su e, dali predloge za e, ukidanje određenih potpora o kojima sam ja govorio u sedmom mjesecu E, gdje se govorilo o zajmovima e, uz kamatnu stopu od 2,9%. E, ako želite a ako želite udvostručiti tu stopu, to također možete učiniti. No ja smatram da je ovaj prijedlog kojeg smo mi dali dobra prilika za poljoprivrednike koji e, žele e, uzeti neki zajam i koji može pomoći u daljnjem radu. E, članak 2 6.7 je dobar za Irsku jer se radi o 100% e, sufinanciranju za e, programa za ruralni razvoj zemlje do 2016. godine, a Omnibus je produljio ovu mjeru sve do kraja cijelog e, razdoblja za višegodišnji financijski okvir i to se primjenjuje za Portugal i Cipar također. Ja sam svjestan e, problema Brexita i njegovog utjecaja na poljoprivredu Irske. Ja sam se susreo sa jednim članom vaše stranke e, jučer i razgovarao sam s njim o tome kako E, zajamčiti da pregovori e, do kojih bude došlo budu uključivali zaista poljoprivredu. Mi moramo imati dobre odnose što se tiče poljoprivrede i osvrnuti se na posebne poteškoće e, irske razlike između sjevera i juga To su sve teška pitanja na koja ćemo se morati osvrnuti. Što se tiče e, gljiva, e, postoji ogroman pritisak zbog e, pa-, valute Ukoliko se zemlja zaista nalazi u poteškoćama, ovaj sektor ako se nalazi u poteškoćama, država članica može poduzeti iznimne mjere, na primjer državne potpore i slično, a Irska također može uvesti i de minimus pravilo e, u, e, vezano uz upravo državne potpore. E, mnogi zastupnici su govorili o aktivnim poljoprivrednicima. U prvobitnom predlogu komisije je postojala razlika između ove definicije komisije i vijeća i teško je bilo riješiti ovo pitanje. Mi smo se temeljili na takozvanom negativnom popisu e, i možda bismo mogli mi smo sada vama dali fleksibilnost, e, želite li prihvatiti definiciju e, zakonodavca, izmijeniti je ili u potpunosti je odbiti, jer ta definicija varira iz zemlje u državama članicama. A što se tiče proračuna, e, pragovi su utvrđeni, gospodin Dantan je govorio o tome, to su pragovi koji su utvrđeni do 2020. godine i Omnibus predlog ne predviđa nikakve izmene ovih pragova. I e, uvijek ćemo dodijeliti e, sredstva koja su prvobitno namijenjena ZPP-u. A onih 2% to je maksimum koji smo e, predvidjeli. Moramo zajamčiti da se ova omotnica u potpunosti iskoristi za mlade poljoprivrednike. Gospodin Buda je govorio o e, udruženjima, organizacijama proizvođača. E, mi smo raspravljali u radnoj skupini o ovom pitanju i u E, izvješću radne skupine za ovo pitanje smo također rekli da želimo više e, udruživanja radi boljeg e, pregovaranja i u nekim državama članicama postoji samo 14 poljoprivrednika koji su udruženi i koji imaju tu moć pregovaranja, a to je nešto što je korisno i za poljoprivrednike i druge. E, spomenuto je pitanje vezano uz proračun, na to sam odgovorio da je to utvrđeno do 2020. godine, ali vidjet ćemo možemo li nešto učiniti po pitanju e, navodnjenih e, površina. Od gospodina Vele smo zatražili da se bavi i pitanjem poljoprivrede, hrane i pitanjem vode a tu se spominje i navodnjavanje. možda će do 2017. godine za to biti odobrena dodatna sredstva. Mnogi zastupnici su e, govorili i o frustrirajućim pitanjima vezanih uz e, provedbu. E, ja sam svjesna toga, na tome radim u posljednjih posljednje dvije godine. 270 e, mjera je već e, provedeno u sekundarnom zakonodavstvu, a zato se sada osvrćemo i na temeljno propise. E, mislim, 270 mjera nije loš rezultat, iako namjeravamo postići još bolji rezultat. E, unutar reforme nakon 2020. godine ćemo e, organizirati javne konzultacije kako bismo vidjeli što učiniti u sljedećoj e, rundi primjene ZPP-a, dakle nakon 2020. godine. Mi ćemo početi taj proces već narednog tjedna i naravno i vi ćete u njemu sudjelovati. U sadašnjoj reformi mi je jasno da postoje određene frustracije glede provedbe. Ovo je kompromisni prijedlog, to je rezultat e, e, osam tisuća 8000 amandmana koji su uloženi e, i ovo je složeno pitanje. Zaista se nadam da ćemo moći nastaviti raditi na ovom području i zajedno rješavati preostale probleme prijedlog e, Omnibus je možda neispravan instrument, kao što ste vi rekli, ali mi, ja koristim instrument koji je meni dat na raspolaganje kako bih e, ostvario pojednostavljenje. A vremenski rokovi, i sam proces e, su nešto o čemu će odlučiti i vaš odbor E, ako stignemo to učiniti do 2018. godine, to je sjajno. Ako ne, vidjet ćemo. Pravilo 50-50, e, to je nešto što smo predložili kako bismo zaštitili naš proračun. Imamo postupak u kojem za ostalih 50% će biti potrebno dosta vremena za rješavanje. A, e, ovdje se radi o novcu poreznih obveznika e, Europske unije i morat ćemo vidjeti na koji način finalizirati postupak i prikupiti sav novac koji nam je potreban. E, glede ekologizacije, tu smo predložili dodatnih 15 mjera, stručna skupina je organizirana i razgovarala je o ovom pitanju, te je pojasnila mnoga od, mnoge od aspekata koji su bili e, teško ostvarivi za poljoprivrednike, naročito e, korištenje pesticida u ekološki značajnim površinama. To su mjere koje, na kojima će se i dalje raditi na radnim skupinama krajem ovog mjeseca. E, ali iznenažujemo što e, ljudi odmah izlače zaključke na temelju e, objavljenog dokumenta na tiskovnoj konferenciji i govore da su neki ministri odbili moj prijedlog. Ne, do toga nije došlo načelo zabrane korištenja pesticida u ekološko označenim površinama i dalje postoji. A gled, te e, činjenja usluge onih e, e, tu se nije radilo o nekoj usluzi poljoprivrednicima niti mojim kolegama povjerenicima. Znajte da novac o kojem mi ovdje govorimo je jako teško dobiti, a mi uz financijske instrumente želimo pružiti poluku, polugu poljoprivrednicima i omogućiti im bolji pristup e, zajmovima. Postoje druge financijske scheme koje su dostupne državama članicama uključujući i Irsku i mi zapravo E, uzimam u obzir sve opcije koje postoje. Ako možete dobiti novac e, za 3 ili 4%, to je uvijek bolje nego ako vam ga naplaćuju 6 ili 7%. Mi moramo e, tražiti nove mekanizme kako bi poljoprivrednici imali pristup novcu i zajmovima ukoliko žele ulagati u poljoprivredna gospodarstva. Vrlo je to teško i za sektor zadruga, za sektor sektor organizacija e, poljoprivrednika koji moraju otplatiti novaca, a ponekad je teško doći do zajmova. A instrument za stabilizaciju prihoda i sektora je još jedan od instrumenta koji mogu pomoći poljoprivrednicima koji se nalaze u teškoj Eh, i situaciju, uključujući i eh, sektor eh, žitarica i ratarske industrije. Znamo da je to već najavljeno i znamo da je to sektor koji prolazi kroz težak period, naročito u Francuskoj, zbog vremenskih nepogoda. Gospodin Danten je govorio o izbjeglicama i Eh, ZPP u kontekstu migracije eh, već je izmijenjen izmijenjena su pravila o ruralnom razvoju kojima eh, možemo pomoći i migrantima. Dakle, i iz ovog programa za ruralni razvoj se mogu dodati dodatna sredstva za ova pitanja. Glede voća i povrća, postavljeno je pitanje o tome. E, tri i pol e, milijuna eura je potrošeno na ove mjere koje će se produljiti do e, kraja šestog mjeseca sljedeće godine, ali isto tako smo povećali i poticaje za španjolske zadruge. Mi smo trenutačno u e, postupku e, pregovora i za sojne usjeve. Siguran sam da nikada ove mjere neće biti dovoljne, ali barem vidite da priznajemo činjenicu da su ovi sektori teško pogođeni. Također postoji nova tržišta, nove mogućnosti i mi smatramo da 32 zemlje izvan Europske unije su e, zemlje u kojima naša poduzeća mogu također raditi te im na taj način možemo pomoći u razvoju novog tržišta. to je ono što traže naše e, tvrtke. Gospodine predsjedavajući, želim samo zaključiti. Politika e, za ruralni razvoj je već e, objavljena. Imamo 320 pet e, dionika koji su sudjelovali u ovom projektu kojem smo htjeli vidjeti kako doprinijeti razvoju, ruralnom razvoju. Mi smo dali ovaj prijedlog i nadamo se da ćete biti zadovoljni njime. Srdačno hvala, gospodine povjereniče, na svim vašim odgovorima. E, zastupnik Deh imaš jedno pitanje. Hvala gospodine predsjedavajući, samo kratko. Želio bih ustvrditi sljedeće. E, mi određujemo kako će se sada odvijati postupak. Mi zajedno sa vijećem odlučujemo. E, želio bih vam povjereniče zahvaliti da ste izabrali jedan instrument o kojemu se može iznova pregovarati, a sve drugo ovisi sada o nama. Samo sam to želio još jednom reći. E, gospodin Darno je pitao za osiguranje, nisam odgovorio na to pitanje. Mi analiziramo e, to pitanje u e, kontekstu poreznih potica poljoprivrednika. Mi pitamo se koje su dodatni alati za povećanje otpornosti tržišta za poljoprivrednike. Uzimamo u obzir iskustva država članica i zemalja izvan Europe jer neki od tih predloga iziskuju modifikacije sukladno europskim okolnostima, no mi cijenimo vaša iskustva. Ako možemo nešto iskoristiti kao najbolju praksu, bit ćemo vrlo, e, bit će nam vrlo drago ako dobijemo pojedinosti. Hvala lijepa. Dame i gospodo, Znamo da je stabilnost proračuna najvažnija. Imamo različite okolnosti na pojedinačnim tržištima. E, na nekim tržištima ima više mlijeka, mesa, voća, povrće. Sada govorimo o sektoru žitarica. U rujnu prošle godine, u, u srpnju ove godine radi se o, o milijunima eura koji su investirani kako bi se poboljšala situacija na tim tržištima. Podjela nadležnosti. Tu imamo, parlament ima određeno gledište, posebice e, odbor Agri. To je politička razina. Odbor Agri je zakonodavac reforme zajedničke potporne politike i dalje želimo ostati nadležni odbor i važan igrač u tom procesu. Međutim, odbor za proračun, predsjednik odbora za proračun se javio, ću vam riječ odmah sada. Gospodine predsjedniče, ja se sada javljam e, kao član odbora čiji ste vi predsjednik. Ali ja sam inače i član odbora za proračun i e, budno sam slušao sve što je rečeno i čuo sam kako su mnogi zabrinuti. Odmah ću vam sada reći o čemu se sada radi na odboru za proračun. Europska komisija je od nas tražila da se, da se izbita tekst koji je e, polugodišnja revizija na e, sredini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira i e, treba potpora parlamenta za višegodišnji financijski okvir. Rečeno nam je, rekli smo da ćemo ga prihvatiti, kada se donosio samo ako ga se može podvrći reviziji na polovinu razdoblja. I to je e, sada i e, slučaj. I uglavnom, e, sada se govori o pojednostavnjivanju na osnovi omnibus postupka. Kako taj postupak možemo napraviti u parlamentu? Kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru e, koji će biti podvrgnut reviziji, zajedno s prijedlogom proračuna za 2017. godinu, kako bi e, proračun za 2017. i ta revizija bile koherentne to također omogućuje da eventualno uzmemo u obzir i e, četvrti izmijenjeni proračun za 2016. godinu e, gdje se radi o iznosu od 7 e, milijardi. Države članice mogu dobiti svoj dio tih od tih 7 milijardi. Dakle, Jasno nam je da komisija želi da ta tri teksta budu u jednom paketu. Što se pak tiče prijedloga Omnibus kojem smo se bavili danas poslije podne, mislim da to treba napraviti do, se, do kraja srpnja, do kraja lipnja 2017. godine kako bi tekst mogao biti usvojen početkom 2017. godine a mislim da smo ovdje govorili o zajedničkom odboru između odbora za proračun i odbora za proračunski nadzor e, u skladu s člankom 55. pravilnika Europskog parlamenta. Te izmjene financijske uredbe i primjene na sektorima su e, u e, u tome, a tu se radi još o pet dodatnih odbora koji radi na tom pitanju, dakle osim proračuna i proračunskog nadzora. A kada bismo se svi sastajali zajedno, trebali bismo se sastajati u vijećnici. To ne bi bilo i jednostavno. Zato smo došli do zaključka da na osnovi članka 54. trebaju zasebno raditi svi odbori e, kako bi se mogli baviti specifično svojim područjem rada. To će biti tako i za svaku drugu nadležnu, e, za svaki drugi nadležni odbor. No, što će se dogoditi za vrijeme trijaloga? Za vrijeme trijaloga izvijestite e, svakog odbora će biti jedan od onih koji će sudjelovati u pregovorima između parlamenta i vijeća. Sada smo dakle dotle došli. Ono što trebamo jest da e, svi tekstovi koje smo dobili, 280 to je 280 članaka na otprilike 300 stranica. To e, nije mači kašalj. E, postoji jedan dio koji se odnosi na financijsku uredbu, a jedan drugi dio koji se odnosi na odredbe po područjima. Mislim da dakle moramo omogućiti da sve te odredbe zaista pridonose pojednostavnjenju. Ako neke odredbe imaju drugi cilj, onda bi možda bilo dobro da komisija mudro odluči da se to napravi na neki drugi način kako bi nadležni odbori imali vremena da ih razmodre. Nadam se da ovo što sam vam sada rekao će malo ublažiti vašu zabrinutost u odboru za poljoprivredu. A mogu vam samo reći da je odbor za proračun i tekako osjetljiv na to što vas brine. Hvala lijepa. To nas je malo umirilo, ali istodobno nas je iz drugih razloga uznemirilo, jer predloženi postupak do sada u tom redu veličine nije bio primjenjivan, no dobro. Sve se događa jednom prvi puta i nadam se da ćemo ovu raspravu E, moći primijeniti tako da e, uzmemo u obzir prioritete odbora za proračun. Gospodin Dekasa, e, i još jednom se zahvaljujem svemu što nam je rekao kolega koji je usput i predsjednik odbora za proračun. Međutim, u svijetu svega onoga što je upravo rekao, ne bi li bilo jednostavnije i manje riskantno s obzirom na vremenske rokove da se poljoprivreda stavi jednostavno u zasebnu uredbu. Jer radi se o pitanjima koje imaju apsolutno nikakvu vezu s proračunom. Kao što smo čuli za vrijeme rasprave, govorimo o aktivnom poljoprivredniku, o mladim poljoprivrednicima, pa to nema veze s proračunom. Radi se o specifičnim normama. Kad bismo uspjeli to razdvojiti, mi kao parlament radili bismo brže i e, na taj način bismo omogućili da su rokovi koji su prilično kratki, da se ti rokovi ispune. Da, dame i gospodo, sve i dalje ostaje tema rasprave. Radi se o tome da nadležnosti EU-a i prioriteti se određuju na prikladan način mi pravodobno reagiramo, želimo vidjeti još neke dokumente. E, nisu svi dokumenti došli do parlamenta. od naše će tražiti da se izjasnimo tek sredinom 11. Eh, mjeseca. Mi sada radimo na dosadašnjim dokumentima kako bismo vidjeli koje mjere poduzeti da ispunimo ove ciljeve koje za sad imamo. To zvuči dobro, posebice za naše goste koji sigurno E, su sada svjedočili koliko rano se bavimo svim ovim temama. E, zahvaljujem vam svima i sutra nemojte zaboraviti glasačke kartice u 9 jutro. Molim vas ponesite glasačke kartice, ugodnu večer vam želim i zahvaljujem svim sudionicima.